puisque Linea... Dragi prijatelji, Linea nam je došla. Trčala je sirota, pa smo joj ipak dopustili da popije čašu vode prije nego što krenemo, da se malo osvježi. I odmah prelazimo na petu točku dnevnog reda. Riječ je o provedbi kontrolnih mjera za utvrđivanje skladnosti proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu Europske unije. Dakle, e, izvjestiteljice za ovo izvješće je Lina i e, danas će nam e, predstaviti svoje izvješće. Evo, izvoli Lina. Yes, Hvala lijepa. Poštovane kolege, iznimno mi je žao. zaglavila sam u snježnoj oluji u Štokholmu i jedino što se moglo jest čekati. Ali hvala vam lijepa i evo prezentacije e, izvješća koje je vrlo zanimljivo. E, radili smo s više e, općih uprava, glavnih uprava i e, možemo reći da ribari Europske unije sve više izazova E, suočavaju se sa sve većim brojem izazova. E, gospodin Kadek i gospođa e, Toma su, izvjestitelji. Prv, gospođa Toma o jednakim uvjetima za sve i jedan i drugi se navode u ovom radu. Dakle, e, u određenoj mjeri ćemo i kritizirati način ulaska ribe na tržište Europske unije i moramo naglasiti da ne govorimo o tome da se to događa E, cijelo vrijeme. Nekoliko nas je iz ovog odbora koji će ići uskoro u Mauritaniju, pa će biti e, vrlo e, uputno vidjeti što kaže Diđi Sanko o hladnjač, brodovima hladnjačama kineskima i evo jednog navoda iz izvješće. Dakle, određene kineske e, hladnjače, brodovi hladnjači, hladnjače ne zadovoljavaju e, mjere koje su propisane za izvoz na europsko e, tržište. Nema prave zaštite za ribare, u vrlo su lošem stanju, vrlo često i nehigijenski. Dakle, ovo izvješće e, glavne uprave Sanko je sada staro već više godina, ali to je najažurnije, e, odnosno najnovije izvješće koje imamo. Ono što zapravo nam sad pada na pamet jest da se prvo treba vidjeti što se dogodilo nastavno na ovo i kako se utvrđuje da se situacija popravila i poboljšala. Oko 4000 e, plovila e, iz cijelog svijeta smiju izvoziti izravno u Europsku uniju i e, odbor će ići u Mauritaniju za kratko vrijeme i idemo u obilazak samih plovila gdje ćemo vidjeti na licu mjesta i kakvi su uvjeti na njima. Tijekom inspekcije inspekcija e, ljudi koji su e, koje uputi e, DG Sanko moraju biti puno stroži, moraju puno temeljitije provjeravati ova plovila, a imamo i pitanja o tome zašto komisija nikad nije suspendirala odobrenje za pojedina plovila za izvoz u Europsku uniju. Imamo određene izjave u kojima se navodi da su e, uvjeti daleko od e, prihvatljivih, pa bi to trebalo potaknuti. Osim toga, ovdje imamo i više brojeva koje je glavna uprava Sanko e, navela, brojeva plovila koji ilegalno love i trebalo bi zaustaviti uvoz i to bi trebale raditi carinske e, službe ali e, jedna kategorija uvoza e, koja je osobito važna je reimport E, ribe koja se onda izvozi u treće zemlje za preradu. Dakle, to su e, kozice, zatim e, druge vrste ribe za filetiranje i procesiranje, preradu koje se onda natrag uvoze u Europsku uniju i kako e, onda kvalificirati tu ribu, je li to e, uvozna riba ili nije. Dakle, nemamo niti pravih podataka o tome u koje su količine koje se na taj način izvoze i prerađuju. Dakle, organizacija e, za trgovinu ne zna e, točne podatke i trebalo bi znati, međutim, jesu li to značajne količine ribe koja, koju love e, plovila Europske unije i koji je onda otisak transporta za prijevoz na tako velike udaljenosti. Smatramo da bi glavna uprava Sanko trebala e, poduzeti sve da e, pruži e, sigurnost potrošačima jer dvije trećine ribe koja nam dolazi ulovljeno je izvan voda Europske unije. Europska unija zapravo se smatra da je dobro regulirano e, ribarstvo, međutim smatramo i da bi trebalo e, postići to da i druge države e, standarde dignu na, one slične Evropskoj uniji. Hvala lijepo, Linea. Svako će imati priliku reći nešto, javiti se, ali molim vas, nemojte prelaziti tri minute. Pako, izvoli. Evo, bit ću brz. Prvo želim zahvaliti i izvjestiteljici na ovom izvješću. Odradila je ambiciozan posao i vjerojatno sam da je sigurno je to ambiciozan rezultat koji vidimo iz ovog e, teksta. Znači obuhvaća one glavne probleme našeg sektora ribarstva u Europi i mnogi od tih problema su obuhvaćeni i u tekstu. Ali mislim da bih trebao malo više vremena da e, pozorno proučim čitav ovaj amandman. Molio bih da se taj e, rok za donošenje, podnošenje amandmana malo odgodi, da to ne bude ovaj petak nego da ga odvojite na idući tjedan. Dakle, tržište Europske unije je prvo u svijetu po pitanju e, znači, ribe. Svi žele uvoziti u Europsku uniju, a mi izvozimo oko 70%, uvozimo oko 70%. Također, kao što znate, mi Evropljani se nalazimo, možemo reći, u e, naponu snaga, odnosno mi smo ti koji imamo vodeću poziciju i možemo zapravo utjecati na to da zahtijevamo e, kada je riječ o higijenskim uvjetima plovila i također prerađivih industrija, ali također i po pitanju kvalitete onih e, ribe, ribe koje se donosi u europske luke. Također e, moramo utjecati i na promjenu zakonodavstva u trećim zemljama koji surađuju s Europskom unijom preko sporazuma kako ne bi prošlo 10 do 15 godina prije narednih revizija. E, sada kada govorimo o tim proizvodima koji se uvoze i trebaju li oni poštivati iste standarde ili ne kao e, proizvodi Europske unije? Trebaju, zato što inače dolazi do diskriminacije po pitanju e, europskih ribara. Također Izvjetiteljica ima pravo kada kaže da pristup europskom tržištu nije samo pitanje znači, e, e, samog, e, same uredbe koja regulira pristup tržištu, nego također je to problem i uredbe koje se tiče trgovinskih sporazuma, zdravstvenih uvjeta i također pravila plasiranja robe na tržište. E, možemo reći da smo već u nekoliko navrata e, spomenuli da je riječ o direktivi za koju bismo željeli da bude revidirana i da se uskladi njezina primjena državama članicama. Ono što moramo napraviti, a to je da moramo ujednačiti tu primjenu e, direktive u svim državama članicama. I također, mi smatramo da moramo dogovoriti međusobno koji će biti zahtjevi koje ćemo postaviti trećim državama. Kada govorimo o inspekcijama koje provode države članice, bitno je da se one provode na ujednačeni način u, cijelim, u cijeloj Europskoj uniji i da e, nemoguće je da recimo proizvod koji prođe u jednoj državi ne bude prihvaćen u drugoj kada dolazi do e, distorzije na tržištu, s obzirom na to da e, je recimo luka u jednoj državi članici ima male zahtjeve, niske zahtjeve, a onda kad taj proizvod uđe na tržište, onda se pokaže zapravo da ne zadovoljava zahtjeve neke druge države članice. Moramo raditi na boljem usklaživanju kako uredbe o nadzoru, tako i uredbe o e, samo plasiranju na tržište. Kada govorimo o našoj trgovinskoj politici vezanoj uz trgovinske sporazume, ja bih išao još korak dalje od izvjestiteljice. Mislim da se moramo potruditi da te proizvode, da ti, proizvodi budu tretirani kao osjetljivi proizvodi u e, sporazumima o trgovinskoj suradnji. Zato što e, Inače, nećemo moći podnijeti e, konkurenciju iz drugih zemalja koji imaju vrlo niske troškove proizvodnje i koji recimo imaju određene carinske povlastice. Mi trebamo osigurati instrumente carinske zaštite kako bismo omogućili našim lokalnim zajednicama u tom sektoru da se i dalje razvijaju. E, osim samih e, usupaka, mislim da komisija mora napraviti prvo evaluaciju, znači procjenu učinka i ovo izvješće također se mora Znači, iako se ovdje govori i o proizvodima iz akvakulture, moramo ugraditi još, jedan, još jednu točku koja će govoriti o važnosti tradicije akvakulture u Europskoj uniji. I zato mislim da je izvješće gospođice iz iznimno bitno, gospođi iz Dakle, mi mislimo da trebamo dati podršku i našoj akvakulturi e, kako ne bi dalje bilježila pad u samoj aktivnosti. Kada govorimo o španjolskoj verziji, moram reći da u 12. točki ima nekoliko ozbiljnih grešaka. Španjolski je jako kompliciran kada je riječ o indikativu i o konjuktivu. Dakle, e, znači u jednoj rečenici se koristi indikativ umjesto konjuktiva, e, također i u drugoj rečenici, jer ako se to e, tako ne napravi, onda se taj tekst neće razumjeti, odnosno shvaća se kao da već postoji ono što bi se tek trebalo uvesti. Znači, jako je bitno koristiti na pravilan način indikativ, odnosno konjuktiv. Evo, to je to, to su sva moje zapažanja. Hvala. to ćemo reći pravnicima lingvistima. Dakle, problem konjuktiva problem konjuktiva u španjolskom, ali i francuzi imaju s time problem. Izabela Tomasa da ima riječ na tri minute. Hvala. Hvala predsjedniče. Prije svega želim čestitati Lineji na ovom izvješću koje je veoma važno. Ja imam istu viziju kao i ona onoga što treba učiniti. E, ovo je izvješće važno zato što se tiče i zaštite resursa i zaštite mornara, odnosno ribara, i e, bavi se također e, pravilima pravičnog tržišnog natjecanja između Europske unije i trećih zemalja. I smatram da je zbog ovih razloga ovo izvješće jako važno. Nažalost, ovo izvješće također utvrđuje da smo jako daleko od e, zaštite upravo ovih triju elemenata u stvarnosti i u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. Mislim da i mi i zakonodavac, odnosno komisija, moramo pronaći e, rješenje vezano za ovih pet točaka koje su iznesene u ovom izvješću. Prva točka jest to da moramo pronaći sredstva i dovoljna jamstva a, kada je riječ o fitosanitarnim normama kako bismo zaštitili i sačuvali zdravlje potrošača. To je nešto o čemu ne možemo prigovarati, to je apsolutno potrebno. Drugo pitanje je pitanje e, sljedivosti e, i označavanja. Kada je riječ o sljedivosti i o označavanju, prvo sljedivost. Dakle, nije normalno da treće zemlje mogu akreditirati druge treće zemlje, a da istovremeno istovremeno Europska unija pritom nema pravo glasa. Dakle, drugim riječima mi delegiramo trećoj zemlji pravo da delegira nekoj drugoj trećoj zemlji pravo bavljenja sljedivošću. A što se tiče označavanja, a pritom mislim osobito na akvakulturu, i ovdje Postoje pravila koja e, proizvođači Europske unije moraju poštovati, a koja bi se trebala na podjednaki način primjenjivati na proizvođače iz trećih zemalja. Treća točka, riječ je o tome da se ne bismo trebali odobravati trećim zemljama da kreditiraju druge treće zemlje. Četvrta stvar, zaštita, zaštita mornara. E, dakle, to moramo apsolutno osigurati. E, dakle u potpunosti poštovati sve što kaže međunarodna organizacija rada i peta točka a to mi je omiljena vezana je za kontrole i hvala eh, Lina što si u ovom izvješću spomenula eh, i eh, inicijativu o usklađivanju kontrola. Što se tiče kontrola, mi moramo ići prema sljedećoj ideje. Europska agencija za kontrole i europski kontrolori moraju moći u granicama koje ćemo mi odrediti, dakle moraju moći kontrolirati brodove. Nažalost, vrlo često službe za kontrolu trećih zemalja nisu dovoljno opremljene ili barem nisu to u onoj mjeri u kojoj smo to mi. Dakle, u takvim sporazumima bismo trebali, e, u sporazumima koje sklapamo trebali bismo uzeti u obzir i odobrenje, odnosno akreditaciju za provođenje kontrola. A sada Peter ima riječ, Peter Van Dalen. Eh, Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom izvješću. Postavili ste prava pitanja komisiji, pogotovo kada uzmemo u obzir situaciju 2011. godine, od kada je postojao manjak e, informacija s njihove strane i zato je bitno da se obratimo komisiji da dobijemo sve informacije koje su nam do sada e, bile e, nedostupne. E, ova trenutna situacija e, zapravo pokazuje neravnotežu između e, znači naših ribara na europskoj razini i kada govorimo o načinima ribaranja, o ribolovnom alatu koji koriste i tako dalje. Dakle, ribari su ti koji moraju poštivati jako puno pravila i e, zato je ovo izvješće ide u pravom smjeru u smislu olakšavanja ribarima. Ali također je istina da naš, mi kao naši zakonodavci ne bi trebali ublažiti te zahtjeve, nego da bi ih trebalo ujednačiti. Drugo pitanje je pitanje nadzora, odnosno e, pitanje uredbe o kontrolama. Mi bismo trebali moći produžiti mandat same agencije koja je nadležna za kontrolu u ribarstvu Ja sam e, bio znači, jedan od e, inspektora kada je riječ e, o pomorskom prometu i moram vam reći nešto o jednom važnom aspektu provođenja tih kontrola. Dakle, mi znamo točno gdje se nalaze oni pošteni ribari i oni nepošteni ribari. I moramo naš proračun usmjeriti, ne samo novac, nego također i ljudske resurse usmjeriti upravo na ono područje gdje postoji više nepoštenih ribara, a moramo ostaviti na miru one ribare i ona područja područja na kojima znamo da djeluju ribari koji su e, radili na pošten način. Moramo staviti i na raspolaganje određena sredstva iz proračuna kako bismo taj nadzor učinili učinkovitim. E, na kraju svega toga ja mogu samo reći da podržavam izvjestiteljicu i puno hvala. Hvala Peteru, a sada riječ ima kolega Bilbao. Sí, gracias, Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestiteljici na trudu koji je uložila e, i također na sadržaju ovog izvješća koje je izravno povezano s točkom koju smo ranije analizirali kada smo govorili o vrednovanju e, e, znači ribolovnih proizvoda. Dakle, mi mislimo da ovo izvješće obuhvaća neke dijelove koji su kompatibilni sa prethodnim izvješćem. Kada govorimo o pitanjima koje se postavljaju u ovom izvješću, mi se svakako zalažemo kao i u drugim inicijativama e, i branimo činjenicu e, nužnosti primjene europskog zakonodavstva, započevši prvo od država članica Europske unije, jer to je prvo okruženje e, u kojem e, nailazimo na nejednake parametre na europskom tlu, a također slažemo se i da bismo trebali uskladiti znači e, cijelo europsko zakonodavstvo na europsko na razini Europske unije, ali pa s druge strane moramo e, podržati i činjenicu da se ne smije kažnjavati europski sustav zato što zahtjeva više e, zahtjeva, više znači uvjeta nameće od nekih drugih trećih zemalja. E, ja sam djelomično zabrinuta zato što ovo izvješće e, ne sadrži dovoljno brojki, ne sadrži dovoljno informacija i dovoljno izvješća. I kada govorimo o teoriji, mislim da se dovodimo u veliku opasnost. Dakle, mi kažemo postoji jako puno uvoza koji ne, po, koji, ne podliježe kontrolama. Ja prije nego što e, smatram da prije nego što odredimo korake koje trebamo napraviti, onda moramo točno i jasno znati znači koliko proizvoda ulazi, koliko od njih zadovoljava iste uvjete kao i naši proizvodi, koliko njih ne. Dakle, mi to moramo napraviti, ali moramo to bar, znači možda ne možemo provesti sad istraživanje, ali moramo to bar planirati, moramo to zahtijevati, da vidimo koliku korist zapravo ima europski sektor. E, I želim da e, se razumije da je naša misija nedavno bila na putovanju u Tajlandu i e, razgovarali smo sa njihovom znači, administracijom o e, tome da koliko su toga napravili da e, ukinu i na neki način smanje, bar ako je moguće, neregulirani, nezakonit ribolov i oni su jako puno toga napravili na tom području. Imaju znači konkretne rezultate. Dakle, mi smo na tom putovanju na Tajland posjetili jednu jako veliku tvrtku, a čime se ona bavi? Znači, oni tamo proizvode e, proizvode znači filete od e, tune i onda znači ih šalju, odnosno pakiraju ih i šalju u Europsku uniju na prodaju. Dakle, znači oni stvaraju dodanu vrijednost. U trećoj zemlji se sada dodana vrijednost proizvoda koji završava onda u Europskoj uniji. O kakvim ovdje vrstama uvoza zapravo govorimo? Dakle, ja bih zaista htjela konkretizirati to pitanje i htjela bih čuti ima li komisija stvarno konkretne podatke, koje korake na temelju toga moramo učiniti, trebamo li zahtijevati više e, izvješća i više podataka, a budući da je ovo izvješće povezano sa prethodnim izvješćem gospođe Klare Aguilere, mislim da moramo e, zahtijevati da označavanje bude e, obvezne prirode kada je riječ ne samo o svježim proizvodima, nego i o prerađenim proizvodima. Ne toliko da se kontrolira odakle dolaze, nego da prvo zajamčimo poštivanje prava potrošača, jer su oni prvi ti koji imaju pravo znati što kupuju i koliko plaćaju za to što kupuju na drugom mjestu, zato što će to omogućiti da neki sektori budu unosniji i na trećem mjestu, budući da će to omogućiti e, poduzećima, također i velikim poduzećima, da naprave diversifikaciju proizvodnje. Evo, sad ću završiti. Dakle, puno puta sam čula prerađivačku industriju kako kaže da oni ne mogu uvesti e, označivanje. Dakle, ja sam također razgovarala i sa drugim prerađivačkim poduzećima koji se bore sa jednim ili pak sa drugim e, potrošačem ili pak onim manjim e, trgovcem koji želi zapravo znati što je točno što kupuje, a nakon toga i prodaje. Mislim da bismo trebali, i mi ćemo podnijeti amandman u tom smislu. Hvala. Hvala. Samo nekoliko riječi s moje strane. Ja se također zahvaljujem Line i na izvješću vi dobro znate da eh, da sam se već bavio vrlo sličnom temom i naravno da me ovo pitanje jako zanima. Kao što su kolege spomenule, Evropska unija jako puno ovisi o uvozu eh, proizvoda ribarstva i akvakulture. Potrebne su nam prije svega mjere koje će smanjiti ovisnost o uvozu, a drugo, jako je važno da ti uvezeni proizvodi budu sukladni europskim normama, odnosno standardima. Dakle, svaki proizvod koji ulazi na europsko tržište mora poštovati te norme. Što se tiče druge, točke, nekoliko riječi. Prije svega, jako je važno da postoji usklađenost između trgovinske politike Evropske unije i ribarstvene politike Evropske unije. Dakle, između, tih, između dviju nadležnih uprava. Dakle, E, komisija je e, htjela dati e, Filipinima status SPG+, iako su Filipini bili uneseni na popis nekooperativnih zemalja. Dakle, ona je omogućila je to izuz, izuzeće. Dalje, jako je važno da higijenski standardi vrijede i za sve uvezene proizvode. To je jako važno za sigurnost naših potrošača. I također, u toj perspektivi treba osnažiti sljedivost proizvoda ribarstva i akvakulture i više, bolje obavještavati potrošače zahvaljujući označivanju. također bismo trebali više razgovarati o sankcijama koje su povezane sa kontrolama i to tijekom i to zapravo tijekom revizije uredbe o kontrolama koju naravno očekujemo od Europske komisije. Evo to je sve što sam želio reći, a sada bih dao riječ predstavniku komisije. Da li će to biti Francesca Arena ili kolega? Da, gospođa Arena će se javiti. Dobar vam večer. I ja želim zahvaliti izvjestitelju na, odlično izvjestiteljici na odličnom izvješću i na jednom holističkom pristupu. I čuli smo to i e, u drugim intervencijama ovo je doista sveobuhvatno i upravo zato što i u komisiji Eh, je to prošlo kroz eh, tri uprave pa i kroz pet službi u glavnoj upravi Mare. I to je doista i složeno i sveobuhvatno eh, i to se odrazilo i u današnjim intervencijama. Nekoliko se stvari međutim ponavlja i to je prvo potreba za visokim stupnjem e, usklađenosti pravila, zatim e, osigurati da postoje isti uvjeti za sve i da bi se to ostvarilo moramo utvrditi da se pravila jednako primjenjuju unutar Europske unije, dakle da postoje isti uvjeti za subjekte unutar Europske unije, kao što smo čuli e, u intervenciji, to je jedno od pitanja koje eh, je isto tako eh, potaknuto u reviziji ove uredbe. Te u tom smislu smatram da se u velikoj mjeri podudaramo u stajalištima i onome što ste rekli, a odnosi se na eh, radna prava, na standarde i njihovu primjenu e, i e, ono i označavanje naravno i e, označavanje i prerađevina te smatramo da bi to trebalo biti jednako tako ujednačeno što se tiče nadzora mislim da je komisija propustila u prošlosti koristiti jedan važan provedbeni alat, a to su akcijski planovi. Do sada smo ih otvorili 17 državama članicama, tri su zatvorena, 14 ih je trenutno otvoreno i krećemo u pet novih akcijskih planova za države članice na sredozemlju. I ne znam trebamo li ih još jer smo već dosegli plafon sa određenim brojem država članica. Dakle, to je nešto što biste trebali možda ponovno razmotriti u izvješću. Ukupno gledano se e, slažemo, a e, to je e, u skladu i sa zaključcima koje smo donijeli proteklih mjeseci. Dakle, veliki stupanj suglasnosti. Hvala lijepo. Lina, želiš li zaključiti? Hvala lijepa, poštovane kolege. E, mislim da je jako dobro da smo ovako ujedinjeni e, u ovoj borbi i pogotovo po pitanju harmonizacije i kontrole. Željela sam komentirati ono što je rekla gospođa Bilbao, budući da smatram da ste baš pogodili pravu stvar. Nemamo podataka Dakle, trebali bismo podatke o tome o kojim količinama uvoza zapravo govorimo, a nemamo odgovarajuće podatke. E, trebalo bi e, izvršiti određeni pritisak za dobivanje e, podataka, tako da doista možemo znati o čemu govorimo. A e, mi kao Europski parlament smo izravni glas građana i trebamo se boriti i za prava potrošača. Dakle, da oni doista mogu znati i imati uvid u to što im je u tanjuru. I smatram da smo svi ujedinjeni u tom cilju i da su različite razmjene mišljenja e, dovele do novih spoznaja kao i naše posjete na terenu. Hvala vam. Merci. Donc, euh, Hvala lijepo. Pa je otišao, e, zamolio je da podnošenje amandmana odgodimo za deveti. Dakle, s time se svi slažemo. Deveti travnja. Ispričavam se, Deveti ožujka. Drage kolege, deveti ožujka, rok za podnošenje amandmana. Dakle, dobili ste tjedan dana više. Hvala vam. Donc, nous allons maintenant... sada Sada prelazimo na dio sastanka koji će se održati in kamera iza zatvorenih vrata. Dakle, oni koji moraju otići, ja vas, ja vas molim da napustite ovu dvoranu. Već smo o ovom načelu razgovarali, načelu sastanka in kamera. Neki se nisu složili, ali što ćemo sad?